Prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Situacija u Nigeriji i nedavni napadi Boko Harama. Predaću ću riječ sada autorima. Kao prvo gospodin Kristijanu Predu na minutu. Hvala vam gospođo predsjednice. Prije, gotovo, godinu dana smo raspravljali o napadima koje je izvela organizacija Boko Haman u Nigeriji u okviru hitnih rezolucija i sada vidimo da se situacija u međunom samo pogoršala. Napadi, pokušaj ubojstva, otmice e, koje je izvrši ova sekta, ova teroristička organizacija su se stručili. A Istovremeno trebamo tražiti za bezuvjetno puštanje učenica koje su otete iz škole u Čiboku, događaj koji je uzimirio cijelu međunarodnu zajednicu. Na posljedku moram naglasiti da smatram vrlo zabrinjavajućim ovo širenje džihadističkih i islamističkih organizacija sa sektarskim obilježjima e, poput Boko Harama u Nigeriji, zatim u Maliju isto tako ili u Alžiru. Te su organizacije postale velika prijetnja za te države i stoga je na njima da se protiv toga bore. Hvala. Gospodin Mišel, izvolite, gospođo Pecince, hvala. Islamistička organizacija Boho Haram, kao što znamo, ugrožava u značajnoj mjeri stabilnost te države, ali i cijelu tu regiju. Naravno da ćemo čvrsto osuditi sve aktivnosti koje izvodi ta skupina naspram civilnog e, građanstva. A prije svega ova otmica od više od 250 e, e, studentica u Čiboku. Naravno da moramo počinitelje privesti pravdi. Ako ne želimo da se Boko Haram udruži sa drugim kriminalnim organizacijama, organizacijama trgovca drogom, poput drugih organizacija u blizini, treba nam učinkovit odgovor. Ova izjava koja je čisto na papiru, kako nije dovoljna. Moramo povezati pitanja sigurnosti sa pitanjima razvoja i pitanja ljudskih prava, moramo raditi na obrazovnim programima, na borbi protiv e, korupciji. Samo međunarodna, regionalna e, i europska suradnja može dovesti pri kraju radnih skupina i želim reći da nikad neće biti prave međunarodne europske politike ako nemamo vojni kapacitet koji će imati mogućnost kada to treba djelovati i sa silom. Hvala vam. Gospodin Tenok je sljedeći govornik na minutu i pol. Nedavni, napad ima Boko Haram je selo kojem je ubijeno 43 osobe i spaljeno tri crkve. Oni vjeruju da je zapadno obrazovanje grijeh i preziru obrazovanje mladih žena i prisutstvo vjerskih manjina u Nigeriji, osobito kršćana. Boko Haram je e, sastavni dio terorističke događaja u Sahelu, uključujući Akme, Al-Shabaab, e, u listokom istoku imamo skupine poput Asisa, a u Afganistanu i Pakistanu Talibane. E, UN mora naći jednu međunarodnu politiku koja će ujediniti Europsku uniju, Rusiju, SAD, Indiju i Kinu, koje sve imaju interes u borbi protiv globalnog terorizma. Ovaj fenomen se mora sagledati u globalnom kontekstu, a ne samo u trenutnom e, rasparčanom pristupu koji imamo. U zemlji poput Nigerije, gdje 99% stanovništva živi na manje od, od, na jedva dolara dnevno, ekstremističke skupine iskorištavaju plodno tlo očnih individualaca koji pokušavaju doći do mogućnosti da prežive. Naravno, korupcija u Nigeriji je endemska, a Boko Harum u ovakvom okružju cvijeta. Oni opasno destabiliziraju jednu krku zemlju i dijele kršćanske i muslimanske manjine. Reakcija vlade do sada nije adekvatna. Zahvaljujem. Poštovani kolege, molim vas da mirno zauzmete svoje mjesta kako bismo mogli nastaviti s našom raspravom. Zastupnica Lambert. Thank you, President. I think the... Zahvaljujem. Rani ove godine vidjeli smo kako je svijet e, šokiralo nasilje i vidjeli smo snažnu reakciju u Nigeriji civilnih organizacija, ljudi koji podržavaju e, obrazovanje za dječake i djevojčice, kažu da Boko Haram ne napada samo djevojčice. Dakle, ljudi koji žele promjene u Nigeriji, aktivnosti protiv Boko Harama, koji žele odgovornost vlade, e, žele također i odgovornost onih koji su odgovorni za zločine. Mi izražavamo svoj sučut svim žrtvama, ne samo za djevojčice u Čibaku, već i svim onima koji su druge vjeroispovijesti, koji su oteti, ubijeni ili izljeđeni zbog nasilja Boko Haruma tijekom ove godina. Država vrlo često eh, ne nužne aktivnosti, a Nigerija nedavno postala jedna od najvećih gospodarstava u Africi i često čujemo velikoj nejednakosti u regiji između sjevera i juga. Postoji veliko nepovjerenje prema vladi i u takvoj situaciji nećete moći dobiti informacije jer se ljudi neće osjećati zaštićenima. No, najveća pritužba javnog civilnog društva je odsustvo reakcije vlade. Dakle, pružamo podršku aktivnostima koje su poduzele, poduzela niz vlada za situaciju u Čiboku, ali želi bismo imati koncentriraniju reakciju vlade u Nigeriji u koordinaciji sa drugim vladama. Ms. one minute, please. Zastupnica McEvan, jedna minuta. Hvala vam. Gotovo je prošlo stotinu dana od kako su ove djevojčice nestale mislim da bismo danas trebali posvetiti se tome da ćemo nastaviti sa svojom kampanjom dok one ne budu puštene na slobodu. Da nećemo dopustiti da se ovo pitanje zaboravi. Slažem se sa Jean Lambert, moramo raditi zajedničko i moramo sabratiti nigerijske vladi da učini sve što je moguće. Na dugoročno moramo učiniti više od toga. Mi smo se e, posvetili tome da svako dijete mora biti obrazovanje, no kako 2015. se približava, tisuće škola se zatvara u Nigeriji zbog terorističkih napada. Međunarodna e, zajednica gleda što bi mogla drugo učiniti i čini se da sigurne škole moraju biti dio naše aktivnosti. Pohvalila bih rad bivšeg britanskog premijera Gordona Brauna i njegove žene Sara koje su započele inicijative koje formiraju sigurne škole i dostavljaju na vrh međunarodnih prioriteta. Jučer sam se susreo, sa imao sastanak UNICEF-u koji nas je podsjetio da ove godine ćemo proslaviti 25 godina o potpisivanju konvencije un o zaštiti prava djeteta. Ovdje moramo učiniti sve što možemo kako bismo se pobrinuli da se poštuju prava svakog djeteta. Zahvaljujem. Molim vas kolege, tiho zauzmite svoje mjesta. Sljedeća zastupnica Rodriguez. Doamna a već un minut. Gospođa Sena. Hvala. Još jednom u ime religije ili u ime ideologije Patriarhat pokazuje svoje pravo lice. U ovom slučaju u obliku nasilja protiv žena, i protiv djevojčica čiji je jedini zločin e, to što idu u školu. Tražimo njihovo oslobađanje i to odmah i tražimo jamstva da će, ta, da će te djevojčice moći pohađati u školu, one kao i sve ostale djevojčice. Šokirani smo da u ovakvim slučajevima sukoba da se koriste žene kao trofeji, kao predmeti i kao e, sredstva za razmjenu. Želim pozvati institucije i društvo da ojačaju borbu za ravnopravnost i borbu za poštivanje ženskih prava u cijelom svijetu. Hvala vam. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice, doamna Gabriel Maria, pentru un minut. ime klube zastupnika gospođe Gabriela. Zahvaljujem. Poruka je jasna. Napadi i nasilje moraju biti privedeni kraju. Djevojčice ili sva djeca koja su oteta moraju odmah biti puštena na slobodu. To je naša poruka sekti Boko Haram. To je poruka nigerijskoj vlasti i našim regionalnim partnerima. Ovi napadi su simptom jedne disfunkcije koja se sadržava na dvije strane. S jedne strane nužna reforma sektora pravosuđa kako bi nigerijske vlasti mogle boriti se protiv terorista, i istovremeno poštivati ljudska prava. Druga stvar na koju ovo ukazuje je regionalna suradnja. Znamo da dio financiranja za Boko Haram dolazi od trgovine oružjem, drogom i ljudima. I oni imaju podršku i prijatelje u mnogim drugim zemljama. Što se tiče informacija, ECOWAS mora izjave pretvoriti u dijela. Dakle, ECOWAS je važan zbog toga što je Boko Haram prijetnja drugim zemljama u regiji. Ana Gomes, jedna minuta. Hvala. Što se tiče ovih skupina koje su povezane sa Al-Qaidom, oni vode terorističku kampanju protiv nigerijskog e, stanovništva sa dramatičnim posljedicama na građane, sa humanitarnim krizama. Mi imamo tisuće smrtnih slučajeva od početka 2014. godine. To su prava zlodjela protiv čovječanstva koje nigerijske vlasti moraju usuditi, ali isto tako i Međunarodni kazneni sud koji je već pokrenuo preliminarnu istragu. Nigerija pripada sporazumu statusa iz Rima. Međunarodna zajednica sada mora učiniti sve što je u njenoj mogućnosti da zaštiti e, građane Nigerije, prije svega dječake i djevojčice kojih Boko Haram posebno cilja. No i isto tako moramo raditi na onim e, temeljnim problemima u Nigeriji, to je korupcija koja se širi u vojsci i u, na razini službenih vlasti, prihodi iz, i dobit iz, iz nafte i, zemnog plina, to sve dovodi do pogoršanja situacije u Nigeriji. Mislim da mora biti jasno da se borimo isto tako i protiv uzroka organizacije Boko Haram. Hvala vam. A sljedeći kolega imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Kršćani pate na sjeveru Nigerije, ta patnja je velika. Boko Haram ubija, pljačka u proteklih dva mjeseci mirno dalje. Bilo je napada na sela, bilo je napada bombama, na posjećenim mjestima te na kršćanske crkve. Zatim su isto tako postali prešutna ubojstva upućena protiv određenih kršćana, protiv eh, predstavnika zajednica. Sustavno ih se i hladnokrvno ubijalo. Iz pouzdanih izvora znamo da je broj napada na pojedine kršćane stalno u porastu. No, međunarodno se tom, na međunarodnoj zemlji se o tome uopće ne izveštava. Boko Haram kao teroristička organizacija u međuvremenu doživljava osudu, a ja pozivam nigerijske vlasti da njih vijeće poziva da doista preuzmu odgovornost koju snose naspram e, kršćanske manjine koji se svaki dan izlažu životnoj opasnosti. Tu manjinu treba zaštititi, a vidimo da sada uopće nema nikakve zaštite. Vlada ništa ne radi za žrtve Boko Harama. Ja očekujem od Europske unije da će se ovdje zalagati za nigerijske kršćane i da će se za njih pobrinuti. Hvala. Uh, Hvala vam. Prihvaćate li plavu karticu od gospodina Čarnečkija. On vam želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja bih pitao zastupnika Veldera, smatra li on da su moguće donošenje, da je moguće donošenje sankcija protiv nigerijske vlasti, da bi možda te sankcije mogle dovesti do toga da se ova borba doista i potakne protiv te organizacije. vidimo da Nigerija ili nije u stanju ili nije spremna doista djelovati po ovom pitanju terorizma koji se vrši nad ženama i djecom. Imate 30 sekundi za odgovor. Hvala vam uvaženi kolega. Čanecki. Radi se o tome da imamo pouzdane izvore koje nas izvještavaju o tome da zakon i poredak jednostavno Boko Haram ne poštujete da Nigerici doista više nemaju povjerenje u vlastitu vladu. Ja mislim da bi komisija ovdje doista trebala voditi razgovore sa nigerijskim službama ili pak e, uvesti sankcije. Dragi kolege, zauzmite molim vas mirno vaša mjesta kako bismo mogli nastaviti našu raspravu. Gospođa Bilbao Barandika je sljedeći Unik na minutu. Gospođo predsjedavajuća, Osuđujem otmicu djevojaka u Čibunku. Još jednom, seksualno nasilje protiv žena i djevojčica se koristi kao ratno oružje. Osuđujem nasilje koje koristi Boku Haram, osuđujem njihov fundamentalizam, zločine i rat koji vode na sjeveru Nigerije. No, želim reći još više od toga. Od 2013. Nigerija je najbogatija zemlja Evropske. BDP prelazi Mm, prosjek Afrike i to zbog nafte, ali osim toga tu cvjeta i telekomunikacijska industrija. No 60%, to je 70% stanovništva živi sa tek dolar na dan. nepojmljivo je da se događaju ovakve e, razlike, i, a to naravno onda i hrani ekstremiste. Nečovječno je i neprihvatljivo da jedna tako bogato država zauzima 153. mjesto e, na UN-ovom popisu razvoja. Očito nepravedna raspodjela bogatstva e, traže rješenja, a traže i osudu, zato što e, ti ljudi zapravo nemaju što izgubiti. I zbog toga tražim oslobađanje djevojčica i to odmah. Doamna Hautala, aveți un minut Gospođa Hautala, na minutu i 30, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Djevojke iz, ovog, iz ove škole iz Čiboka, taj slučaj je zastrašujuć vidimo kako se gaze ženska prava, dječja prava diljem svijeta i mi moramo sve učiniti što možemo na svim razinama kako bismo branili ta prava. Malala, pakistanska školarka koja je i sama bila žrtva Talibana, je trenutno u posjetu Nigeriji i odaslala je Boko Haramu i njihovim vođama poruku da ne koriste islam na kriv način. Ona je jasno dobila i pažnju međunarodne zajednice. Slučaj tih školarki je iznimno važan gdje želimo braniti prava žene i djeca. Želim usmjeriti vašu pažnju na činjenicu da je ono što je posebno zabrinjavajuće što se tiče ženskih i dječjih prava, činjenica da se ograničava njihovo pravo seksualne slobode i to diljem svijeta. Ja se Nadam da će Europska unija nastaviti sa svojim međunarodnim radom kako bi se zajamčila ta prava, kako bi svaka žena, svaka djevojčica imala slobodu birati i upravljati vlastitim tijelom, e, da ne bude podložna e, tome da postane objektom ili seksualnim robljem za takve organizacije. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo im dali dostojanstvo. Međunarodne organizacije moraju ostati u Nigeriji i boriti se za to dok god su te djevojčice zarobljene. Hvala vam. Drage kolege, molim vas da mirno zauzmete vaše mjeste i da nam dopustite da nastavimo s raspravom. Kolege u dnu dvorane, molim vas da uzmite vaše mjesto. Gospodin Korao Ignacio na jednu minutu. Hvala vam od početka 2014. napade organizacije Boko Haram su izazvale barem 2500 smrtnih slučajeva. Nigerija je osma zemlja na svijetu po proizvodnji nafte. No šteta što najviše najveći dio od 148 milijuna stanovnika živi od samo jednog dolara na dan. Rezolucija ovog parlamenta, budući da je ova teroristička organizacija ojačala, gospodarski uvjeti u zemlji su se pogoršali. Boko Haram se rađa 2009. no jača nakon događaja u Libiji i Siriji kada e, Francuska i ostale evropske zemlje počinju slati oružje u Afriku. Jedna londonska organizacija je prikupljala sredstva za Boko Haram, to je proizašlo iz nedavnog e, članka. Moramo doista intervenirati kako bismo zaustavili ovo krvoproliće i zaustaviti one koje financiraju ovu džihadističku organizaciju. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Sinadinos I sljedeći govornik. Hvala vam. Mnogo je toga zajedničkog između Grčke i Europske unije i ne vidimo da središnje vlasti nemaju uopće mogućnosti boriti se protiv ovoga. Vidimo da postoji tu određene zabrinjavajuće karakteristike stila vladanja u Nigeriji. To svi znamo, došlo do terorističkih napada i to predstavlja ozbiljnu prijetnju. No, iza svih tih nemira kriju se interesi trgovačkih i poslovnih subjekata. Jasno je da vlada iskorištava ove nemire u vlastite svrhe. U Grčkoj ne postoji Boko Haram, ali postoji pravosuđe koje ne sudi, imamo političare koji ne, ne, ne znaju vladati i kada se radi o Zlatnoj zori imamo troje vođa koji su stepani u zatvor od strane premijera Samarasa. To je protivno ustavu i nije u skladu sa UN-ovim konvencijama. Ovo nije Nigerija, ovo je Grčka. Hvala, sljedeći govornik na minutu. Gospodin Venta. Hvala vam, gospođo predsjednice. Rezolucija Europskog parlamenta vezana uz Nigeriju je važna i tu vas u potpunosti podržavam. Teroristička organizacija Boko Haram ne radi samo na tome da uništi društvo, već i sada kulturu. Više od 200 djevojčica je oteto. To je izazvalo snažne reakcije diljem svijeta. Ne radi se samo o politici, radi se o obiteljima diljem svijeta. Svi se moramo boriti za to da bi se te djevojčice mogle vratiti svojim domovima. Tu treba odlučno djelovati e, pa i naspram nigerijske vlasti. Europska unija, Afrička unija i drugi moraju djelovati. Moramo isto tako pružiti su moguću pomoć obiteljima od tih djevojčica, a Europski parlament bi trebao podržavati aktivnosti kojima će se jačati sigurnost, stabilnost te poštivanje ljudskih prava u Nigeriji. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Gospođe, gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Naravno, raspravom e, i znanjem ćemo pobijediti e, ekstremizam. Te su riječi jedne poznate talijanske znanstvenice Rite Levi Montalcini Boku Haram, teroristička organizacija, želi upravo to spriječiti. Oni smatraju da je zapadno obrazovanje grijeh. Smatraju da žene nemaju pravo na obrazovanje, a pristup obrazovanju je jedno od temeljnih ljudskih prava. Zbog toga što to predstavlja put i predstavlja predvjete za e, ostvarivanje ostalih prava. Zbog toga moramo učiniti sve što možemo kako bismo djevojčice vratili kućama i kako bismo e, stali na kraj praksama Boku Harama. Predlažem da se za nagradu Saharov imenuju majke djevojčica koje su otete u Nigeriji. Vratimo kućama naše djevojčice. Bring back our girls. Madame Dodds, one minute. Gospođa imate jednu minutu. Thank Zahvaljujem. Drago mi je što mogu sudjelovati u današnjoj raspravi i što se baju osobama koje pate zbog progona, zbog svoje vjere. Otmica mladih djevojčica u Nigeriji, e, razlike velike zabrinutosti i usmjerila je pažnju međunarodne zajednice na situaciju tisuće kršćana i drugih u Nigeriji koji su ubijeni od strane Boko Haruma. U posljednjem sazivu, zajedno sa kolegom Belderom, e, u parlamentu sam bila domaćin kršćanima iz Nigerije. Jedan čovjek je ispričao o tome kako je spavao kad je Boko Haram upao u njegovu e, kuću i tražili su od njega da se odrekne svoje vjere ili da će ga ubiti. E, nakon toga e, uputali su ga u lice i kada su otišli on je zatražio žene da mu dovede pomoć i ona se vratila i rekla mu da on bio jedini koji je preživio. Kolega, ovo su priče tisuća ljudi u sjevernoj Nigeriji. Muškarci, žene, cijele obitelji su žrtve zbog svoje vjere. To je pogrešno i neka ovaj parlament ima dovoljno hrabrosti da doista kaže što to je progon zbog vjere. Hvala vam. Popis govornika u ime kluba zastupnika je ovime završeno. Započnemo sa spontanim javljanjem za riječ. Zamolit ću vas da poštivate rok za govor od jednu minutu gospodin Tarabela. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, u proteklih nekoliko tjedana organizacija Boko Haram izvela više nasilnih napada na sjeveru Nigerije. Već su uh, odgovorni za brojne napade od svog osnivanja. Imamo isto tako i ovaj događaj od 14. travnja 2014. godine u Čiboku kada su otete uh, djevojčice studentice, e, Preko socijalnih medija dobivamo neke informacije, ali vidimo da je njihova sudbina dalje neizvjesna. Nažalost, e, možemo samo osuditi taj događaj i vidimo da je naša podrška sada bitnija nego ikad prije upućena nigerijskim vlastama kako bi se borili protiv Boko Harama, prije svega putem naših diplomata prisutnih na mjestu, ali isto tako i putem ciljene pomoći kako bismo borili protiv te pošasti. Jer bez obzira na to kakva je naša politička odgovornost, Europski parlament mora govoriti jednim glasom kako bi rekao da nikad neće prihvatiti ovako neprihvatljive događaje. Hvala. Na minutu izvolite. Mr. Mayer. Gospodin Mayer. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvaženi kolegi. Boko Haram u prijevodu znači ništa drugo osim knjige su grijeh, to jest obrazovanje je grijeh. I nije, kao što je jedna kolegica s druge strane malo prije rekla, e, ovdje patriarhat koji pokazuje svoje lice. Radi se o radikalnom islamu koji tu izlazi na vidjelo i toga moramo biti svjesni. Ovo što mi tu sada doživljavamo je jedno od najradikalnijih e, islamističkih e, skupina koje postoje uopće na svijetu, i u Nigeriji, ali njih imaju i u drugim državama zločini koji su proteklih nekoliko mjeseci e, počinili ove skupine, doživjeli su e, na velik odjek, e, dolazili su na naslovnice. To su doista zastrašujuće vijesti koje nas u dubini našeg bića potresu. Radi se o djevojčicama koje su otete, zatim početkom šestog mjeseca je došlo do ubojstva određenih osoba. To su zločini koje ne možemo uopće prihvatiti. To su posljedice radikalnog islama koji postoji i u Europi i on mora osjetiti našu potpunu, naš potpun otpor i otpor putem pravosuđa. Hvala vam gospođa De otenberg Hvala vam gospođo predsjednice. Ovi brutalni napadi od strane Boko Harama na sjeveru Nigerije destabiliziraju čitavu regiju. Od 2010. godine se institucije, škole, crkve napadaju, osobe pogibaju, među njima i mnogo djece. Zatim je oteto više od dvjestotinjak e, djevojčica iz njihove škole i dalje se ne zna gdje su. Boko Haram dovodi do globalne krize s humanitarnim aspektima i djeluje isto tako i na susjedne države. Važno je ovdje da se uvedu reforme kako bi se borili protiv nezaposlenosti u toj zemlji potrebne su čvrste jake institucije, jako, jako upravljanje, sve to treba izgraditi kako bi se građanima pružila sigurnost, kako ne bi postali žrtvom islamističkog terora. Thank you. Hvala vam, postupak spontane glavne za riječ je završen. Stoga vas molim za tišinu, dragi kolege, predajem riječ gospođo povjerenici. Thank you, Hvala vam, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Zabrinuti smo situacijom u Nigeriji gdje nasilni napadi nastavljaju i zastrašuju stanovništvo. Cathy Ashton je oštro osudila nediskriminirajuće ubijanje na stotine civila te otmicu više od 200 e, djevojaka u državi Borno. neprestano tražimo bezuvjetno puštanje djevojčica, te da odgovorni za ovaj zločin budu izvedeni pred pravdu. Mislimo i na familije tih djevojčica koje su očajne i koji žele da im se djeca vrate kućama. Čak ni samu sebe ne mogu čuti. Kolege, molim vas, molim vas za malo tišine. Nasilje u Nigeriji odnijelo ogroman broj života. Ispričavam se. Molim vas. Molim vas da poštujete povjerenicu i da budete tihi. Moramo nastaviti sa raspravom, a uskoro ćemo početi sa glasanjem. Nasilje je u Nigeriji odnijelo ogroman broj života od 2009. Gotovo je 5000 osoba umrlo, raseljeno je oko 500.000 osoba, vladine zgrade i škole su uništene, a već oslabljeno gospodarstvo na sjeveroistoku zemlje je dodatno ugroženo. A još gore, od početka ove godine napadi se događaju gotovo svakodnevno, a od siječnja između 15 od 1500, između 1500 i 2000 nevinih osoba je ubijeno. Europska unija je Boko Haram stavila na popis terorističkih organizacija prošli mjesec, samo jedan dan nakon što je nakon što su Ujedinjeni narodi to isto učinili. To pokazuje oštru osudu kriminalnih aktivnosti ove skupine kojima su pogođeni i muslimani i kršćani. Nastavit ćemo se boriti e, protiv ovog nasilja kroz Europski fond za razvoj. Novi fond će koncentrirati svoje aktivnosti, posebice na, sjever zemlje, e, pružajući podršku zdravstvenom e, sektoru i sektoru energetike. Europska unija je prisutna u Nigeriji i kroz humanitarnu pomoć putem ureda ECHO. 500 milijuna eura su dobile države na sjeveru istoku zemlje i to posebice kao odgovor na trenutačnu krizu e, zbog nedostatka hrane. Što se tiče političkog aspekta, ljudska prava su e, naš prioritet u odnosima sa Nigerijom, uključujući i naše redovite međuministarske dijaloge. Zloupotreba ljudskih prava od strane nigerijskih e, militanata moraju biti istražene i oni koji su odgovorni za te zločine moraju biti izvedeni pred pravdu. Europska unija stoji uz vladu i uz građane Nigerije u borbi protiv terorizma i protiv nasilja, u borbi za vladavinu prava i za poštivanje ljudskih prava. Surađujemo sa nigerijskim vlastima, pokušavamo stati na kraj ciklusu nasilja kroz čitav niz aktivnosti koje uključuju, koje uključuju politički dijalog, e, pomoć, humanitarnu pomoć, te koncentrirajući se na uzroke tog nasilja. Hvala vam gospođo predsjednica. Imamo nekoliko prijedloga rezolucija na temelju ovih izjava. Ovime završavamo ovu raspravu i hvala vam svima na sudjelovanju.